me potvrđen. Gospodin Erikson je izabran za člana švedske vlade. Ja čestitam gospodinu Eriksonu na ovom imenovanju. Parlament e, konstatira da je njegovo mjesto e, upražnjeno od 25. svibnja 2016.